nie możemy sobie pozwolić na dłuższe opóźnienie niż pięciominutowe. Dobra večer. Ne možemo više čekati, sada je već pet minuta prošlo. Dame i gospodo, dozvolite da vas obavijestim da ćemo tijekom da će Europska televizija tijekom prvih 15 minuta snimati naš sastanak kako bi imala zapis rada e, zastupnika u Europskom parlamentu. Međutim, neće se snimati zvuk, snimat će se samo slika. Eto, tek toliko da znate. Siguran sam da će nam se još neki članovi e, pridružiti vrlo skoro, doći će i novinari. Pred vama je prijedlog dnevnog reda, pretpostavljam da nema prigovora. E, imamo web stream u 9 i radimo u 19, na 19 jezika, a govorit ćemo o budućnosti e, hrane i poljoprivrede. Svi već znate da je izvjestitelj gospodin Dortman. i glavna današnja rasprava će biti upravo o toj temi. Mi smo već mnogo puta razgovarali o ovoj temi praktički nema sastanka našeg odbora na kojem se ne spominje i ne raspravlja o budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. No, danas ćemo govoriti i o komunikaciji komisije od 29. studenog. a sama rasprava će biti večeras vrlo, vrlo važna. Sigurno sam da će vam izvjestitelj više toga reći o datumima, o dinamici cijelog procesa, o predviđenom vremenskom okviru i mislim da je najbolje da prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, dakle izvješće e, gospodina Dorfmana, onda ćemo imati izvjestitelja u sjeni i zatim koordinatore i zamjenike. Ako prihvaćate ovakav dnevni red, dao bih riječ izvjestitelju gospodinu Dorfmanu. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući što ste mi dali riječ. E, možda bih odmah započeo tamo gdje ste vi završili, dakle kod e, samog vremenskog plana. Ovdje u odboru smo već e, prije dužeg vremena govorili da bi nam trebalo dakle da bi trebali barem do svibnja, a možda najkasnije do lipnja zaključiti ovdje u Strasburovi izvješće, što znači da bi 17.5. u našem odboru za poljoprivredu trebali o tome glasati. Dakle, jako je malo vremena pred nama i zato sam ja pokušao ovo izvješće napisati u kratkom vremenskom razdoblju i evo sada e, vam ga ovdje dajem na vrednovanje a i što se tiče posla koji je pred nama tijekom idućih nekoliko tjedana i mjeseci. Moj cilj je bio, a to će i ostati pri tome kod ovog izvješća, da imamo jedno političko izvješće. Mislim da nije sada zadaća e, da pišemo novi ZPP, dakle to ne bi imalo smisla, da ne trebamo se baviti sada tehničkim aspektima i detaljima e, koji bi trebali onda biti dio zakonodavstva. Mislim da je ovdje bitno da ovdje načelno zauzmemo stajalište u pogledu nekih načelnih pitanja, u pogledu ZPP-a, da je nađemo neko zajedničko stajalište ili pokušamo barem nekako većinski naći jedno zajedničko stajalište. U tom smislu sam ja pokušao napisati ovo izvješće. Pokušao sam dotaknuti puno tema E, ali sve ostavite na nekom općem statusu, ja nisam ulazio nikakve tehničke detalje. E, to sam podijelio u tri poglavlja. Ova poglavlja bi trebala državati one dijelove koji su isto dijelom zakonodavnog prijedloga. Naš povjerenik Phil Hogan je već na jednom sastanku rekao da nam je namjera predočiti tri zakonodavna prijedloga. Prvo koji se odnosi na ove nove odnose, novu subsidijarnost između Europske unije i država članica i regija. Dakle, to je komunikacija komisije pod nazvom New Delivery Model, dakle jedan novi model suradnje između Europske unije i država članice. Nadalje drugo poglavlje gdje se radi o, možemo reći, samom srcu zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, to je drugi stup i ovo treći dio koji se odnosi dakle, na samo tržište i sve ono što se odnosi na poljoprivredno e, tržište i onda još imam neke zaključne komentare. Dakle, sada bih želio doći do prve točke, do prvog pitanja, o New Deliver Models, dakle taj novi odnos između Evropske unije i država članica. Situacija je takva da s obzirom na izvješće komisije imamo jedno novo možemo reći načelo u pogledu toga kako se komisija zamišlja taj novi model Mm, to je već prerađeno u nekoliko verzija, nemamo još nikakav točan prijedlog e, kako bi uistinu trebao izgledati takav jedan model. Zato sam ja u svom izvješću rekao e, da ovdje bi trebali ostati otvoreni prema e, novinama Dakle, kad govorimo o ZPP-u i njenom pojednostavljenju, da bi trebalo smanjiti birokraciju, naravno da bi to trebalo biti u redu, a kada govorimo o ZPP-u, ona bi trebala se bolje prilagoditi potrebno državom članicama. To je u redu. Međutim, kada govorimo o ZPP-u, ona uistinu treba i ostati zajednička, dakle mora to ostati jedna europska politika, i ne smije doći do subsidijarnosti koja će nas na kraju dovesti do svaka država članica čini ono što želi. Jer kad govorimo o proizvodima poljoprivrede i kada govorimo pogotovo o hrani na zajedničkom tržištu i o tim različitim odlukama e, različitih država članica, to će narušiti tržišno natjecanje. U izvješću sam isto tako napisao da me ponešto brinu neke stvari. Dakle, kad govorimo o jednom državnom planiranju ili zajedničkom, odnosno planiranju poljoprivrede na državnoj razini, Dakle, da mislim da bi trebali imati jedan ukupni plan koji bi trebao ići kroz prvi i drugi stup. Jer kad govorimo o razinama planiranja, pogotovo onim državama članicama gdje imamo e, e, federacije, tamo je situacija potpuno drugačija, dakle u prvom stupu su tu recimo e, središnja država načelna, a kod drugih recimo imamo regije ili savezne zemlje, dakle to ne smije sada dovesti do toga da regijama se se oduzmu njihova prava, recimo kada govorimo o ovom drugom stupu, e, dakle zasigurno moraju ostati te nadležnosti. U drugom dijelu gdje se onda radi o prvom i drugom stupu, sam ukazao na to da mi mislim, ili barem ja mislim, da ovaj model od dva stupa se dokazao i da bi dalje trebali zadržati taj model. Onda sam isto tako mišljenja da ako se zadržava ovaj model, onda njega moramo moći i dobro financirati. Dakle, ta zajednička poljoprivredna politika u sljedećem vfo bi trebala barem imati one financije koje je do sada imala, dakle da ima dovoljno novaca na raspolaganje kako bi se ta politika mogla financirati. Što se tiče prvog stupa, Mislim da taj europski model eh, poljoprivrede bi trebao biti model koji će se prije svega zasnivati na obiteljskom poljoprivrednim gospodarstvima. To je vrlo važno za naš poljoprivredni eh, model i to trebamo i dalje poticati. Onda nadalje, eh, obiteljska gospodarstva su različite veličine kada uspoređujemo sada različite regije i različite zemlje. Međutim, mi moramo imati mehanizme kako bi prije svega pomogli manjim gospodarstvima, da im pomognemo da prežive mm, tu e, ovo degresivno plaćanje bi bilo dobro ili barem tako degresivno plaćanje koje ne nosi nikakve mm, kazne ili sankcije. Mislim da bi to trebalo zasigurno uzeti u obzir i da naravno to isto trebamo povezati sa onim određenim povještenim plaćanjem kod prvih hektara. E, sad kad govorimo o nekakvoj gornjoj granici, e, to bih prepustio državama članicama. Ja isto tako mislim da kod izravnih plaćanja prvog stupa one države članice koje dalje imaju e, premije koje počivaju na nekakvim povijesnim elementima da bi trebalo konačno presati s tim takvim povijesnim elementima, ali ne mogu zamisliti da u godini 2027. a do tog razdoblja dakle promišljamo, mm, isplaćujemo premije koje počivaju na tome da je netko prije 27 godina, dakle 2000. imao neki posebni usjev Mislim da to jednostavno nije u skladu sa postavljenim zahtjevima i da tu nam je potreban jedan novi model u Europi. Možda bi nekako taj sistem plaćanja mogli zamijeniti sa nekakvim jednostavnijim sustavom. kada govorimo kod ove vanjske konvergencije, dakle kod e, podjele financija među državama članicama, trebali bi imati jednu pravednu raspodjelu, pri čemu tu moramo uzeti u obzir da i dalje postoje različite troškovi, različite lokacije u Europi, da je situacija u pogledu gospodarstva različita kada govorimo o pojedinim državama članicama. i da ukupno financiranje moramo isto tako povezati sa pojedinim državnim članicama. Dakle, tu je bitan onda i drugi stup. Sada sam se malo pozabavio isto tako i sa povezanim plaćanjima. E, mislim da to neće dovesti dakle, do nikakvih problema. Generacijska obnova je daljna tema e, koja je jako dobra. E, dakle, to je jedna strategija koja nam je bitna, dakle to je nešto što mora sadržavati elemente i prvog i drugog stupa, ali tu je bitna i politika na nacionalnoj razini. Sad se pitanje je samih poljoprivrednika da li će i kamo se oni naseliti nije samo povezano sa ZPP-om već i sa nekakvim lokalnim uvjetima dakle općenito politika pitanje poreza dakle svi ti drugi elementi koji su izvan naših nadležnosti onda sam naglasio važnost drugog stupa ono što je važno i nešto s čime ćemo se uistinu morati pozabaviti je ta takozvana zelena arhitektura. Dakle, kako možemo opravdati javna plaćanja kroz e, određene učinke u području okoliša? Dakle, s jedne strane tu moramo stvari pojednostaviti, ali to Pojednostavljenje ne smije dovesti do toga da preuzmemo manje obveze u pogledu okoliša. Dakle, mislim da onaj dio ozelenjavanja koje nije dobro djelovao, to možemo nadomjestiti s nečim drugim, dakle sa snažnjom kondicionalnošću u e, prvom stupu, a e, i vidjeti što možemo s tim učiniti u pogledu drugog stupa. Imamo tu još čitav niz daljnjih izazova koji će biti vrlo važni i zaključno još e, o položaju samih poljoprivrednika kada govorimo o prehrambenom e, sustavu, dakle tu imamo i ove programe vezano uz vino, onda recimo voće i povrće ili voće u školama. Osiguranje rizika je tu nešto što je vrlo važno. Dakle, nešto što smo i učinili kroz e, omnibus, e, dakle da i poljoprivrednici imaju jednu važnu ulogu u prehrambenom lancu. Nadalje se tu postavlja pitanje tržišta mlijeka, mm, to će biti jedan središnji izazov i mislim da ovdje bi još jedan puta trebali razmisliti i vidjeti kako to pitanje možemo riješiti vezano uz pitanje i ponudu i neka porezna pitanja. Tu se nije baš posilo puno toga tijekom proteklih nekoliko godina. Moramo malo razmisliti o ovim kriznim mehanizmima, kako ih možemo poboljšati. Dakle, imamo i ovo načelo jedne godine u proračunu, dakle da trebamo vidjeti da li se možda može prebaciti to sredstvo iz jedne e, godine u drugu ili u svakom slučaju imati jedan e, snažniji fond s kojim ćemo moći reagirati u pogledu e, određene krize. Dakle, uvjeti se skupa moraju biti jednaki za sve i svakom slučaju ne smiju te mjere dovesti toga da se otvaraju onda tržišta za proizvode koje nemaju veze s poljoprivredom. Malo kasnimo, dakle mi polazimo od toga da ćemo u lipnju dobiti te zakonodavne prijedloge, dakle to znači da smo mi zasigurno ovdje trebali malo i ranije početi kako bi unutar ovog mandata kao parlament uopće mogli doći do nekog zaključka. Evo, gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege, to je najvažniji sadržaj mog izvješća. S jedne strane bih se zahvalio svima onima koji su mi pomagali tijekom proteklih tjedana i prije svega E, se to odnosi na izvjestitelje u sjeni i isto tako suradnike u tajništvu. Oni su mi svi pomogli i nadam se da ova pozitivna suradnja s kolegicama i kolegama će doći i do izražaja kod amandmana. Pokušat ćemo, dakle, koliko je to moguće, sve te komentare ugraditi ovo izvješće. Još bih zamolio kolegice i kolege da se sada ne svađamo oko nekakvih tehničkih detalja. Jer ja nisam ulazio u nekakva pojedinačna tehnička rješenja. Mi se ne bi trebali u tome zgubiti sada. Već bi trebali se ovdje moći dogovoriti oko nekoliko temeljnih načela. A onda što se tiče ovog tehničkog dijela, to bi trebali prebaciti na nadolazeće e, mjesece. Hvala vam lijepa. Dziękuję. Pan poseł Hvala. Izvjestitelja ćemo zamoliti da nam se obrati na kraju rasprave. Sada imamo 30 govornika koji su se prijavili za riječ. Prvo znači izvjestitelji u sjeni, zatim koordinatori po dvije minutke svatko, a onda po minuta za svakog zastupnika. gospođa Aguilera Garcia, izvolite. Ovdje nemamo e, sat koji odbrojava e, vrijeme, ali ću vam ja zato dati znak, odnosno evo ovaj svoj čekić ću iskoristiti da bat, da vam dam znak. Hvala, gospodine predsjedavajući. Dobra je ta ideja sa batom. Ovdje ima jako puno stvari koje bi se moglo reći. E, prvo imamo posebni odbor o pesticidima koji danas e, ima sastanak. a i posljednjih nekoliko dana se tamo događalo. Ja, nažalost, neću moći biti s vama posljednjih 45 minuta ovog sastanka, ali imamo dakle sastanak ovog posebnog odbora, e, pa s obzirom da ne mogu reći sve što bih željela. E, evo ovako, kao prvo željela bih zahvaliti izvjestitelju. Mislim da je obavljen vrlo dobar posao i mislim da je i dinamika koja je utvrđena vrlo dobro napravljena da nam omogućuje da se pozabavimo raznim pitanjima i imat ćemo dovoljno vremena da raspravljamo o amandmanima, da podnesemo amandmane e, na vrijeme. E, ovdje govorimo i o komunikaciji, ne samo o uredbi, ali trebamo naznačiti e, političko usmjerenje. Vi ste, mislim, to uglavnom učinili na nekim mjestima više, na nekima manje. Što se tiče same politike, e, ne bih govorila o renacionalizaciji, niti o sufinanciranju, nego o komunikaciji. Rekla bi da se trebamo držati te mogućnosti. Strateško planiranje je dobro i lako se usvaja kada imate jedan stup iz kojeg se financira na razini Europske unije, a onda imate drugi stup sa sufinanciranjem. E, ali što se tiče metode, na primjer metode procjene rezultata, tu bi se moglo svašta reći jedna vrlo važna stvar je, rekla bih, da zelena arhitektura mora vrlo jasno biti postavljena. Dakle, ne njezin zeleni e, aspekt. Utvrđivanje gornjih granica, to ne smiju raditi države članice, nego moramo tu uspostaviti jedan siguran sustav u smislu utvrđivanja kako će to funkcionirati na razini Europske unije. Zatim, upravljanje krizama, tu trebamo poboljšanja a čini mi se da do sada to nije riješeno, odnosno da nije zagarantirano da će doći do toga, do poboljšanja. Hvala. E, zamolio bih sve da zapravo ne zahvaljuju svima na početku, jer će puno vremena e, otići. Gospodin Nikolson. E, čini se da bi me netko htio prekinuti. Kao prvo, mislim da ipak moramo se zahvaliti e, gospodinu Dorfmanu. On je uložio mnogo vremena i mnogo napora da se ovo sve obavi. To je jedan vrlo, vrlo velik dokument, sveobuhvatan dokument i on je to na vrijeme uspio. Tu se pojavlja jedno vrlo teško pitanje i sigurno nikoga neće iznenaditi što ja to spominjem jer ove stvari druge, sve sam ja to već vidio. Kad smo prošli put imali e, reformu e, zajedničke poljoprivredne politike, e, proračun je bio glavna tema i koliko će za tu novu politiku biti izveno novca. Kao što gospodin Dorfman dobro zna, svaki drugi aspekt želi uzeti dio novca proračuna ZPP-a E, i svi imaju neka stališta o tome što bi htjeli. E, to je uvijek bio problem, a pogotovo je u ovom času s obzirom na nesigurnost u vezi e, Brexita. Ja nisam naročito sretan što to moram spomenuti, ali jednostavno realnost je takva. Ljudi koji rade u poljoprivredi E, e, će osjetiti e, ove mjere i to će osjetiti ljudi i izvan ovog parlamenta vrlo široko i vi koji ćete i dalje biti ovdje morate se vrlo čvrsto postaviti u pogledu proračuna. To je krajnja i najvažnija stvar. Jer ako nemate novac u proračunu, onda nećete dobro uspjeti šta god pokušavali sa najboljim namjerama na svijetu, nećete moći. E, ništa dobro napraviti. Ja da kako pozdravljam fokus na inovacijama, mislim da je to dobar smjer, da je dobro da komisija o tome razmišljeno. Istovremeno me brine ova mogućnost da države članice e, bi nam mogle iskoristiti priliku e, i tu se razmahati izvan svih granica realnog ponašanja. E, komisija tu treba dati e, neka objašnjenja e, kakav će biti odnos između prvog i drugog stupa za ZPP i moramo se pobrinuti za posebnu omotnicu. U prvom stupu svi znamo da je drugi stup zapravo kompliciraniji od prvoga i ne bi bilo dobro da se ta kompliciranost preli iz drugog u prvi. Evo, gospodine predsjedavajući, mogao bih još nešto svašta reći, ali vrijeme je isteklo. Da, e, evo opet ću zamoliti koliko god ste svi pristojni, nemojte svima zahvaljivati. Htjela bi se zahvaliti na ovom obsežnom, izvješću koje je jako dobro strukturirano i koje je dovelo do pojednostavljenja, odnosno trebalo bi dovesti do pojednostavljenja u poljoprivrednoj politici i uistinu svi to možemo podržati, pojednostavljenje, de minimis pravilo, e, je nešto što je isto tako nužno. Kada govorimo o proračunu, tu se slažem sa Jim Nicholsonom jer uistinu ne znam baš da li možemo održati ovaj proračun eh, kada govorimo o gospodarstvima, ono govorim o manjim gospodarstvima, ja bih ovdje rado da se tu spomenu i gospodarstva srednje veličine. Ono što mi nedostaje u ovom izvješću je šumarstvo i bioekonomija. Dakle, to bi možda trebali povezati sa točkom 16 gdje se govori o agroturizmu. Ono što mene uvijek iznova brine je europska strategija u pogledu e, proteina i dalje smo e, je tu pitanje proizvodno vezanih plaćanja i ako sada e, ovdje i omnibus uzmemo u obzir i ako ne mogućimo više da se zasađuju usjevi, dakle proteinski usjevi, to nije dobro. Mm, neka vrsta dobrovoljnog vezivanja je nešto što bi po meni bilo dobro i unutar uredbe Omnibus smo stvorili puno podloga i preduvjeta i to bi isto trebalo uzeti u obzir i trebali bi imati jedno učinkovito prijelazno razdoblje do e, novog ZPP-a. To je nešto što je vrlo važno. Ovdje su nam potrebne neke prijelazne odredbe. Sve u svemu, kada govorimo o zajedničkem tržištu mogu se složiti, a druge prijedloge u pogledu dakle, mogućih amandmana ćemo vam poslati. Hvala lijepa. Hvala, gospođo Miller. Sada Lidija Riges. Hvala. Ako nastavimo s ovim ZPP-om, ako će on vrijediti još pet godina, morat ćemo se nositi sa svime onome što nam on donese, a potrebne su nam konkretne mjere za naše poljoprivrednike, a u tekstu se ne, uopće ne govori o, o prepoznavanju prava poljoprivrednika, ne govori se uopće o različitim aktivnostima u pogledu cijena. Imamo i niz drugih tema kojima bi se trebalo baviti. Ja mislim da bi sada uistinu trebali imati ambicioznije prijedloge koji bi uistinu doveli do toga da u budućnosti poljoprivrednici uistinu mogu raditi i to prije svega u malim i srednjim gospodarstvima. Da, već smo govorili da će se raditi o tomu kako sad izgleda naš preračun u sljedećem razdoblju ako ne budemo mogli jasno objasniti e, kako poljoprivreda može doprinijeti u borbi protiv klimatskih promjena, kako može doprinijeti bioraznolikosti, kako može doprinijeti održavanju radnih mjesta, onda nećemo uspjeti održati ovaj proračun. Ovo što meni konkretno nedostaje, to referiranje na više mjesta, dakle na e, ruralna područja. Mi se referiramo na poljoprivredna područja, ali moramo još više u fokus staviti ruralna područja kako bi objasnili za što ćemo koristiti novci, zašto bi to trebalo biti na opće dobro. Nadalje, ja sam krenuo do zada, e, stavak 25, tu smo drugačijeg mišljenja. Ja sam mišljenja da porezni novac bi se prije svega trebao koristiti kako bi mogli uspostaviti taj suverenitet u pogledu prehrane u Europi, dakle sigurnost opskrbe u Europi porezni novac nije tu da mi na nekakvim globalnim tržištima djelujemo, već za onu hranu koju uvozimo e, bi trebali u stvari primjenjivati iste standarde kao i za hranu e, u, e, u Europi. Nadalje točka gdje smo drugog mišljenja, mislim da ne moramo tu koristiti porezni novac kako bi privatnim osiguravajućim koncernima E, olakšavali osiguravanje e, poljoprivrednike. Dakle, mi ovdje potičemo privatni profit našim novcem. To bi trebalo učiniti neki drugi način vezano dakle s tom količinom novca koja se koristi za različite ekološke mjerne, podržavanje bioraznolikosti, mislim da bi bilo dobro kad mi imali jednu obvezujući kvotu, recimo barem 30%. Točka 16, tu mi nedostuje dakle ovaj izravni plasman na tržište, dakle da podržavamo one koji direktno opskrbljuju potrošači ili e, recimo javne kuhi, otvorene, neke otvorene kuhinje mm, koje djeluju u području turizma. Mislim da bismo to sve trebali učiniti E, I posljednje ta mogućnost degresije, to bi trebalo biti obvezujuće, a ne samo jedna mogućnost. E, da, mislimo da posuda trebaju biti iste gornje e, granice, jer posuda poreznim obveznicima trebamo objasniti mm, zašto i što plaćamo. Dakle, capping bi trebao biti važeći za sve, ali u svakom slučaju vidimo tu dobru podlogu za zajednički rad i zahvaljujemo na ovom prijedlogu, jer to je dobar prijedlog. Hvala lijepa. Manko Culo. E, Izvište gospodina Dorfmana je vrlo uravnotežen, no e, ipak bih imao par komentara. E, prvo bi spomenuo političke poruke koje želimo e, poslati, barem kako mi to vidimo. Rekao bih da e, novi model proizvodnje je razlog za zabrinutost. Komisija nas e, uvjerava da će biti sve u redu, no mislimo i dalje da postoji prava E, opasnost, istinska opasnost da se ZPP ponovo nacionalizira. Jednostavno omogućit ćemo državama, e, članicama pretjeranu kontrolu e, u pogledu naših ciljeva. Mi imamo zajedničke ciljeve. S obzirom da se ovo zove zajednička poljoprivredna politika, znači da moraju postojati zajednički ciljevi prema kojima težimo. Ako sve prepustimo tržištu u silama tržišta, doći će do nepoštenih e, praksa i sve će to snažno pogoditi ovaj sektor. Mi stoga mislimo da trebamo potražiti vanjske konvergencije. Ponavljam, govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici e, i onda moramo imati na umu naš sve interese svi u nas, moramo imati na umu troškove rada u pojedinim e, državama članicama i trebaju nam politike kojima ćemo se boriti protiv nepoštene konkurencije. Također e, mislimo da je potrebno u nijeti neki mehanizam koji će omogućiti nagrađivanje onih tvrtki i onih poljoprivrednika koji pozitivno pridonose svom društvu u pogledu zaštite okoliša i u pogledu gospodarskog uspjeha. Dakle, trebalo, bi bio određeni progresivni e, rast u smislu doprinosa do kojeg oni mogu doći. Hvala. Filip Lazo. Hvala. E, ovo je izvještaj koji se temelji na komunikaciji komisije, za koji smo dosta dugo čekali, i tu se nastoji razmatrati budućnost ZPP-a. Ako pogledate razne, razne detalje koji su bili zahvaćeni prošlim e, ZPP-om, e, vidjet ćemo da će se teško sve to razriješiti prije kraja našeg mandata. Mi svakako moramo nastojati pridonijeti cijelom procesu, no mislim da ćemo mi u ovom procesu braniti poljoprivrednike u našim pojedinim zemljama. Ako pogledate tekst točku prvu, drugu i treću, ne čini se da tu postoji nekakva spremnost da se državama članicama da e, veća fleksibilnost u smislu postavljanja temeljnih pravila, a čini mi se da, se, da nema ni neke velike subsidijarnosti. Teško će to progutati, na primjer, francuski poljoprivrednik e, kojeg trenutno imam na umu a ako želimo da on to prihvati, moramo se pobrinuti da postoje potpore. Ako pogledate točku desetu, ZPP je doveo do koncentracije poljoprivredne aktivnosti na pojedinim imanjima i čak se i strancima dozvoljava da kupe obradive površine u nekoj drugoj zemlji, što će dovesti do uništenja i nestanka e, poljoprivrednika i gospodarstava u Europskoj uniji. Imamo također referencu na e, revizorski sud koji je rekao u jednoj svojoj presudi e, da se ove mjere nisu pokazale naročito učinkovitima, da pače, dakle da su se pokazali neuspješnima. E, imamo e, područja sa nepovoljnim uvjetima u kojima se također nije mnogo pomoglo. Imamo 25. točku u kojoj se spomenju određene poteškoće u svjetlu međunarodnih sporazuma. Moramo se osigurati da se vodi poštena e, trgovina i poštena praksa. Zatim što se tiče suvereniteta u pogledu hrane i prehrane Važno je pobrinuti se da možemo razviti ovaj sektor i da se možemo osigurati da će poljoprivrednici za svoje proizvode postići pristojnu cijenu. Gospodin izvjestitelju, e, imate drugo poglavlje koje niste spomenuli, a mislim da ih treba, da ga treba pogledati jer mislimo da poljoprivrednici moraju biti u središtu. Merci. Hvala. U izvješću stoji da zajednička poljoprivredna politika treba i dalje biti politika koja izravno doprinosi dohotku poljoprivrednika. Jer poljoprivreda je gospodarska aktivnost, to moramo zapamtiti i moramo osigurati da imamo zajedničku osnovu za sve europske poljoprivrednike. Dakle, da ne pravimo razliku između njih i da to ostavljamo na državama članicama da odlučuju. Inače ćemo doći do problema s konkurencijom. Također stup 1 bi trebao biti ograničen na 30% cjelokupnog proračuna kao što se radilo do sada za ozelenjavanje. Možemo biti pragmatičniji s ozelenjavanjem i osigurati da možemo pomiriti poljoprivredu i gospodarstvo time da osiguramo da organska poljoprivreda, inteligentna poljoprivreda, da ti programi budu priznati, prepoznati kroz sustav certifikacije. ZPP treba to prepoznati, a drugi stup ZPP-a treba ići uz ulaganja koja su potrebna za prvi stup. Što se tiče organizacije sektora, ova potpora je jako učinkovita, ali ima ograničenja. Ako pogledate operativne programe koji postoje za voće i povrće, mislim da bi trebalo nešto slično razviti u drugim sektorima. Ne možemo imati ZPP e ako nemamo rezerve za slučaj krize i kao što je predloženo trebamo razmotriti e, te krizne rezerve i osigurati da budu operativne. Ja mislim da trebamo jasno izreći stav parlamenta. To je gospodarsko pitanje i prvo se njime trebamo baviti prije nego što se upustimo u reforme. Pogledao sam prijedloge i mislim da su jako dobri, ali trebamo to sve razraditi detaljnije. Najveći problem je volatilnost u poljoprivredi danas i moramo intervenirati kada tržište ne funkcionira kako treba. Ono što trebamo osigurati je da imamo ispravne pragove kako bismo dobro uveli regulaciju u to područje. Kad, kad pogledamo mehanizme krize, oni imaju učinak na količinu i cijene. Hvala što ste se bavili sa ovim eh, rezervama za krize i mislim da ova mogućnost e, za više godina je nešto čime bi se trebali više pozabaviti i trebamo to uvesti u ove krizne rezerve kako bismo osigurali da možemo to regulirati na ispravan način. To je bitno za kontrolu tržišta. Ako želimo osigurati da možemo ići u korak s promjenama jer poljoprivrednici moraju mijenjati svoje modele proizvodnje kako bi ostali održivi. A važna je i provedba. Moramo dobro paziti što se događa i moramo uzeti u obzir ovo ozelenjavanje i ovdje sada imamo e, ne stare tipove ugovora, već operativne ugovore i za kraj moramo e, voditi računa o ekologizaciji. Tu imamo tri razine kojima bismo mogli ubrzati sve i osigurati da dugoročno sve više poljoprivrednika se može s time nositi. Ova prijelazna faza Brexita mogla bi dugo trajati i ova rasprava bi mogla i na nas u Britaniji imati utjecaj. Brine me ovaj pojam obiteljska poljoprivredna gospodarstva. To je subjektivno, to ništa ne znači. Od komisije će se očekivati da da pravi nacrt i kako će oni definirati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. To je naš posao. Rekli ste da se capping ostavi državama članicama, to je pošteno. Ako se smanji iznos za stup 1, onda će to po defaultu preći u stup 2. Bio sam prije par tjedana na sastanku u parlamentu e, s odborom za proračun i osoba iz komisije je rekla da samo 50% sredstava iz stupa 1 e, se koristi jer su pravila zaista komplicirana. Ja bih to želio vidjeti u ovom izvješću jer ako se taj novac ne može koristiti onda su svi na gubitku. E, moj prijatelj gospodin Vejc iz Zelenih je govorio o borbi protiv klimatskih promjena koje bi trebalo biti tu. E, poljski, britanski i SAD znanstvenici koristeći GMO tehnologiju proizvali su biljke koje bi koristile 75% vode koje koriste normalne biljke. Dakle, ako nam budu prijetile suše, imamo odgovor. Ti znanstvenici su uspjeli, nisu došli iz Francuske, Njemačke i Austrije, ali su uspjeli. Su. Dakle, što ćemo učiniti? Hoćemo li prihvatiti tu tehnologiju ili ne? Hvala. Gospodin Hausling. Ne znam zašto gospodin uopće sada govori nešto o našoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. On bi trebao se baviti britanskom e, poljoprivredom. Ali u svakom slučaju moramo to biti jasni, moramo reći ne onome što komisija kroz komunikaciju želi reći tu moramo zauzeti uistinu e, stajalište. Onda ova tema što želi postići poljoprivredna politika, mislim da i okoliš tu mora naći više svoje mjesto, jer jedno je jasno, mi nismo tu ostvarili svoje ciljeve. Niti što se tiče bio raznolikosti sa ZPP-om, e, niti smo doprinijeli e, tome dakle da smanjimo stakleničke plinove i plinove općenito. Dakle, Poljoprivrednici moraju moći zaraditi i novac, dakle tu je nešto što moramo učiniti, moramo se pobrinuti za to da su i tu i dosadna sredstva u e, ZPP-u, a ne samo nešto tako otprilike. E, dakle, keping ne možemo samo tako e, reći jer tu odmah ćemo prestati raditi na zajedničkoj poljoprivrednoj politici, ali jedna točka, gospodin Dorfan, pa ne možemo tražiti od komisije da nešto učini u pogledu e, tržišta mlijeka, dakle da tražimo od povjerenika da razvija tržišne e, instrumente, to nema smisla. Mislim da mi tu moramo nešto učiniti. Što se tiče povjerenika, mislim da to potpuno ide u drugom pravcu u pogledu mlijeka. Načelno bi si zaželio, dakle, da više govorimo o ZPP-u i da za to koristimo novaca, a ne da sad e, osvajamo tržište tržišta diljem svijeta i tu je bitno dakle da moramo se odmaknuti od te strategije prema izvezu mm, s jedne strane ne možemo sve više e, potpisivati slobodnih e, ugovora o slobodnoj e, trgovini jer će tu doći do problema, dakle proizvodno vezana plaćanja, da kod određenih sektora ćemo ih morati imati. Hvala vam lijepa. Wystąpienia jednominutowe. Pan Sada počinjemo jednu minute govore, gospodin Demano. Hvala. Slažem se da trebamo podržati obiteljska poljoprivredna gospodarstva i taj pojam moramo jasno definirati. to su aktivni poljoprivrednici i moramo odustati od ovih povijesnih e, referenci. Dakle, moramo poboljšati potpore i poticati strategije kao što su e, poticanje e, biljaka od kojih ima, dobivamo proteine. Dakle, potrebna je tu ruralna podrška i moramo vidjeti kako potaknuti poljoprivredu u državama gdje e, građani napuštaju poljoprivredu, što je jako važno. I ja bih željela ovo kratko vrijeme iskoristiti za par vrlo važnih točaka. Nije vrijednost po sebi dijeliti novac, nego novac treba ostvariti određene ciljeve. Dakle, ja mislim da trebamo e, braniti novac za poljoprivredu koliko god možemo, ali tu su potrebne jasni ciljevi. Druga točka, učinci koje to je novac do sada ostvario, e, to smo čuli na različitim saslušanjima, ali vidjeli smo da nema nekakvih stvarnih e, učinaka. Dakle, i što se tiče stabilizacije prihoda, neki su dobili jako puno novaca, i to oni velike, a ovi mali jako malo. A dakle, učinak je opet tu izostao i mora tu biti transparentnost. Trenutno uopće to nije transparentno. Dakle, kad govorimo o onim povijesnim referencama, to je teško razumjeti. Zašto se plaća po površini? To su stvari koje se moraju promijeniti. Moje najvažnije pitanje za vas bi bilo kako je e, situacija u pogledu kondicionalnosti i prvog stupa. Uvijek se iznova govori ovo treba, ovo treba, ono treba. Ali mi trebamo ovdje jasno reći kako, e, kakva je situacija sa prvim stupom. Trebamo li e, polovicu davati samo za vrlo jasne proizvode, dakle e, gdje uistinu se plaća ono što je učinjeno a možda polovica još da se koristi u neke druge svrhe ili odnos 70 prema 30, na koji način uvjetovati taj e, prvi stup e, po mom mišljenju, dakle bi trebalo bi to 100% uvjetovati ili uopće ne postoji nikakva druga područja u kojima dobijete novac samo zato što nešto imate. E, dakle, svako bi se smio da to recimo radimo i kod djece, i na način na koji to mi to radimo ovdje u poljoprivredi. U svakom slučaju e, moramo zadržati isto tako pitanje gornje granice na razne Europske unije, a ne država članica. Hvala lijepa. Pogledajte panjstvo u mojim kjerunku. Molim vas, gledajte me. Petir koji je predložio gospodin Dorfman, mišljenje hrvatskih poljoprivrednika i stručnih udruženja ovom nacrtu dokumenta je uglavnom pozitivno. Naravno da postoji prostor za unapređenje i otklanjanje nedostataka na kojima bi trebalo poraditi do završne verzije e, izvješća. Smatram da veći naglasak treba staviti na važnost ZPPA u podizanju prihoda u poljoprivredi i ruralnim prostorima. Prosječni prihod poljoprivrednika u Europskoj uniji je niži od prosječnog prihoda u drugim gospodarskim sektorima što poljoprivredu čini neatraktivnim zanimanjem. Loši rezultati su već vidljivi, pogotovo u prosječnoj starosti nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava što iziskuje neodgodivu generacijsku obnovu. Zato se i kod prijedloga za pravedniju raspodjelu izravnih plaćanja uz predložene elemente moraju razmotriti razlike u dohotku poljoprivrednika treba poraditi i na tome da se uvjeti pristupa kapitalu i razina kamatnih stopa za poljoprivrednike ujednače na razini zajedničkog tržišta kako ne bi bilo diskriminacije koja danas postoji. i na kraju želim reći da u ovom izvješću šumarstvo i bioekonomija nisu spomenuti premda predstavljaju značajan izvor dodatnog e, prihoda ruralnog područja i molila bih kolegu Dorfmana da to uključi. hvala lijepo suur tänu et kuna äh, tulevane eelarve on kindlasti siin no, väga suur mängija budući proračun će u svemu ovome biti vrlo važan te stoga se moramo pobrinuti da ne ugrozimo i ne uništimo svoj, e, svoje zajedničko tržište jer ZPP je tu vrlo važan. Mi smo kako protiv eh, eh, eh, ponovne renacionalizacije, dakle, Isto tako, vanjska konvergencija je vrlo važna, a što se tiče utvrđivanja gornjih granica, moramo razmotriti svoje dosadašnje iskustvo sa paneuropskim mrežama. Recimo definicija, mjerama, recimo definicija poljoprivrednika prema omnibusu E, rekli smo da svaka država članica to definira. A što se tiče utvrđivanja gornje granica, mislim da ima smisla to prepustiti, odnosno ostaviti državama članicama. Što se tiče prvog stupa i e, dobrovoljno e, proizvodno vezanih plaćanja. Kada govorimo o malim i srednjim poljoprivrednicima, sasvim je jasno da trebamo pružiti veću fleksibilnost, dakle da malim i srednjim poljoprivrednicima moramo omogućiti e, veću fleksibilnost. Ne smijemo se samo oslanjati na statistiku i na statističkim podacima temeljiti sve svoje mjere, nego moramo uzeti u obzir političke i društvene faktore. Hvala. E, Hvala. Fleksibilnost i subsidijarnost su lijepe riječi, ali time riskiramo ponovnu nacionalizaciju ZPP-a, kao što su mnogi rekli, to nije ono što želimo. Kolega Herbert je odradio odličan posao i moramo jasno reći da ovaj odbor nikad neće prihvatiti novi model isporuke da to postane e, neka vrsta carte blanche za države članice. Gospodin gospodin Dorfman Povjerenik će nam predstaviti u svibnju zakonodavni prijedlog i mislim da to neće biti zaključeno do kraja ovog mandata. Dakle, imamo još više nesigurnosti za poljoprivrednike i neće im biti jasno u kojem smjeru će se ovo kretati. Ne možemo to prihvatiti, ne možemo imati jednu crnu rupu za naše poljoprivrednike i moramo, bar mi, dati neke ideje za budućnost. Hvala, gospodina Tvi, šef odbora za proračun. Hvala, gospodine predsjedatelju. I ja bih prvo zahvalio kolegi gospodinu Dorfanu na ovom nacrtu mišljenja. Mislim da je krajnje vrijeme da donesemo novi ZPP, ali ne smijemo se žuriti Moramo znati koja su nova pravila, koliko ćemo imati novca na raspolaganju, moramo to brzo znati da ne budemo imali iznenađenja 1.1.2021. Što se tiče dosljednosti, poljoprivrednici ne ovise samo o novcu iz ZPP-a, e već također o međunarodnim trgovačkim sporazumima i moramo osigurati da postoji dosljednost i strategija kad otvaramo trgovačke pregovore sa ostalim državama u svijetu. Jer koji je smisao ako imamo izravnu pomoć proizvođačima govedine, ako određeni međunarodni sporazumi e, ih dovedu do bankrota. Kao što smo napravili s Omnibusom, mislim da trebamo osigurati da pravo na konkurentnost e, bude usklađeno s pravom poljoprivrednika, na udruživanje kako bi bili jači u konkurenciji sa supermarketima i opskrbnim mrežama i sl. Također potrebna je, potrebno je više jednostavnosti. Jako mi je teško objasniti svojim biračima sve o ZPP-u. I naravno, nadam se da će proračun biti zadržan, ne morate uvjeriti poljoprivrednike, oni su uvjereni, već moramo uvjeriti druge građane, ostatak Europe i moramo osigurati da postoji pakt između ZPP-a i europskih građana. Dakle, moramo osigurati da postoji sigurnost opskrbe hranom i moramo osigurati da zadržimo određene standarde što se tiče klime, okoliša, zdravlja i mislim da je važno europskim građanima da razumiju kako ZPP funkcionira. Dakle, novac ide poljoprivrednicima, ali novac ide i za istraživanja. Ako želimo zabraniti glifosate, moramo osigurati da imamo neku tvar koja će ih zamijeniti, a to se jedino može učiniti istraživanje. Mi moramo objasniti građanima da kad zabranimo neku tvar, da financiramo istraživanja koja će naći njenu zamjenu. Što se tiče kriznih rezervi, mislim da se treba time pozabaviti, a potreban je neki sustav osiguranja. Kao što je izvjestitelj predložio, moramo se odmaknuti od načela anualnosti i mislim da bi e, nekakav osiguravateljski fond nam pomogao u tome. Moramo izbjeći ponovnu nacionalizaciju ZPP-a i moramo osigurati da ZPP bude upravo to, dakle zajednička poljoprivredna politika. Oprostite mi, ali dao sam malo više vremena predsjedniku odbora za proračune. Nadam se da će i on jednako biti veliko dušan prema meni kada dođem u njegov odbor, gospodin Bogović. Pardonnez-moi et merci, monsieur le président. Eh, hvala Herbert za odlično osnovo za nadaljne delo. Hvala e, što ste mi dali riječ. Hvala Herbertu na ovome e, izvješću. Mogu se složiti sa svim načelima koje nas dovode do pojednostavljenja i do poštene i pravične podjele. No, sam si rekao da među državama članicama, a isto tako i e, dakle ta podjela E, među e, državama članicama. Mislim da ide u dobrom smjeru, mogu to podržati. Što se tiče ekologizacije, mislim da bi se e, nju trebalo snažnije proširiti u sve aspekte poljoprivrede jer i poljoprivreda je važna za okoliš. Što se tiče prijelaznog perioda, mislim da je on važan, ne smijemo tome zakasniti a htio bih ukazati e, točke 15, 16 i 17. Mladi e, poljoprivrednici su najme važne e, bez ako ne mislimo na njih neće e, ih ni biti u tom području. Trebamo imati novu digitalizaciju ruralnih područja. Bez toga, bez digitalizacije ta će područja kao i poljoprivreda općenito biti u vrlo lošem e, stanju. Tako da e, razvoj, ruralni razvoj je načelno u cijelini vrlo važan tu imam na umu opskrbu energijom, tehnologija, nisu nam potrebni samo pametni gradovi, nego i pametna sela e, i pametna ruralna područja. Oni od vas koji moraju ići na sastanak e, za pesticida će prvi dobiti riječ kako biste mogli ići na taj sastanak. Hvala. Gospodine predsjedavajući, e, zahvalio bi izvjestitelju, međutim pozdravio bih e, njegov rad, no Rekao bih da mi u odboru za poljoprivredu moramo razmišljati i o periodu e, koji dolazi nakon toga. Nema, ako želimo imati ambiciozan ZPP, moramo o njemu dugoročnije još razmišljati. Recimo 20-30 godina, jer to je horizont unutar kojeg gradi mladi poljoprivrednik. Treba nam poštenija poljoprivreda, poštenija raspodjela javnog novca e, pošteniji oblici proizvodnje hrane. Moramo se pobrinuti da poljoprivrednicima omogućimo e, da nastave sa svojim radom. Moramo imati na umu obiteljska poljoprivredna gospodarstva, tu treba razmisliti kakva je njihova e, definicija, no ona su važna svakako kao što je važan i razvoj ruralnih područja jedan francuski socijalist je imao eh, jedno izvješte u koje je rekao da je racionalizacija tržišta eh, vrlo važna i demokratizacija eh, tih područja Eh, na primjer u mljekarstvu sada su nam eh, cijene izuzetno niske, eh, poljoprivrednici su suočeni sa teškom situacijom, a laktalis i nesle oni idu u Afriku. Zar je to rješenje? Zar ćemo kolonizirati Afriku na taj način? Ja mislim da to nije pravi odgovor. I napokon u pogledu ekologizacije tu stvari treba pojednostaviti i trebamo se odmaknuti od prakse ograničavanja e, i, razmisliti o dodjeli ugovora, ugovora takvih koji da ih prihvaća e, poljoprivredna zemljica. Dakle, ja ću kroz svoje amandmane nastojiti e, ojačati E, proizvodno vezana plaćanja e, o proizvodi po jedinici, e, površina, dakle po hektaru i to treba imati na umu. Très bref, parce que mon collègue euh, Jean Arthuis a dit euh, la, teneur de l'intervention que je voulais faire. Dire... Kao što je Šatri upravo rekao, i ja bih rekla nešto vrlo slično. Kao prvo svakako bi zahvalila gospodinu Dortmanu na izvješću i skrenula vam pažnju na činjenicu da odbor za okoliš e, namjerava e, podnijeti svoje mišljenje o kojem će se glasati u travnju i u kojem će dati određene e, okolišne smjernice za buduću zajedničku poljoprivrednu politiku. Dakle, moramo biti dosljedni u tim pitanjima. Dakle, mi u odborima za okoliš i za poljoprivredu e, moramo se pobrinuti da ZPP radi za evropljane i za poljoprivrednike. E, njihov je zadatak e, osigurati nam hranu, a da kako ne samo poštivati određene ekološke načela. Što se ja bih želio podsjetiti da je Revizorski sud 12. E, prosinca e, e, konstatirao konstatirao e, da je e, ekologizacija e, usložnila sustav prihoda, a da nije pozitivno u na zaštitu okoliša. Ovo izvješće o kojem večeras govorimo možemo reći da je uravnoteženo, međutim šteta je što su neke stvari izostanjene spominju se neki problemi na koje nailaze e, poljoprivrednici, recimo u pogledu cijena, a to je vrlo važan e, problem. E, sve akutniji tokom posljednjih nekoliko godina imamo akutniju, oštriju krizu u pogledu cijena nego ikad prije, a u ovom izvješću se to praktički ne spominje. U kontekstu te vrlo ozbiljne krize izuzet, izravna plaćanja postaju e, izuzetno, izuzetno važnja, a o tome se opet u izvješću ne govori, odnosno samo se ovlaš spominje. Isto tako i činjenica e, da su mnoge mjere koje je komisija e, donijela sada zastarile jer su mišljene za situaciju prije krize. I napokon što se tiče E, mjera sigurnosne koje, na primjer, koje e, danas imaju e, i koje dolaze kroz sporazume sa recimo Marokom ili Armenijom, oni ugrožavaju situaciju kod nas. Hvala vam. Oni među nama koji žele imati snažni ZPP moraju znati da se prvo trebamo e, pozabaviti nedostacima koje sada imamo. U izvješćima poput ovih ne kaže se da, e, ne spominje recimo situacija u Irskoj e, gdje je gdje neki poljoprednici dobiju 50-70 tisuća, a neki 200 tisuća. Dakle, da bismo išta mogli podržati u novom ZPP-u moramo uočiti nedostatke ovoga. Zatim pitanje klimatskih promjena, a istovremeno želimo podržati trgovinske sporazume kojima e, dobivamo proizvode e, s druge strane zemaljske kugle. Dakle, to je dio problema, to nipošto nije rješenje problema. Znači, moramo riješiti probleme ovog ZPP-a ako želimo imati dobar novi e, ZPP i ako želimo e, uvjeriti naše građane da je on dobar. Ako želimo podršku, mora eliminirati nejednakost koji prističe iz sadašnjeg cpp a p-a. Hvala, gospodine predsjedavajući, hvala izvjestitelju Dorfmanu. Jedan opći komentar kao prvo o samom izvješću, a isto tako i o reakcijama koje smo već čuli u odboru. Naime, uvijek se e, e, kada trebamo reagirati na postojeće e, politiku, svi se slažemo, ali onda se svi bojimo da će to biti preradikalno. E, radikalno. Predlažem zato da se odmaknemo od konkretne situacije i da načelno razmislimo što bismo željeli imati, kamo bismo željeli doći. E, znači, e, i, i sada govorimo o vremenu koji je deset godina e, udaljen od nas, a e, svijet se stalno mijenja. Bilo bi dobro znati što želimo postići svojim ZPP-om, a ne da ovdje razgovaramo o stupovima, o modulacijama, o ovom ili onoj potpore. Dakle, osnovno je pitanje što želimo postići, koji su nam ciljevi. Za mene su dvije stvari vrlo važne, imam dva jasna cilja. Jedno je povisiti konkurentnost poljoprivrednika. Naime, u ovom času mnogo mnogi poljoprivrednici koriste svoje potpore za osiguravanje e, života, preživljavanja, a ne investiraju u e, gospodarstva. Tako da e, možemo govoriti o povišenju pravila de minimis ili o E, no e, zapravo ponovo će poljoprivrednici ovisiti o e, javnom novcu. Mislim da treba investirati u inovacije, u alate upravljanja rizicima, treba se osigurati bolju organizaciju kako bi svi bili manje ovisni o novcu iz Brisela. A drugo je održivost ili neodrživost javnih dobara. Moramo e, razmisliti kako javni sektor može bolje funkcionirati e, kako bi e, smo osigurali bolju situaciju. Hvala. Hvala. I Hvala Herbertu Dorfmanu na svom obavljenom poslu, a s obzirom da je e, sad tu svima zahvaljamo, pa bih ja e, par dana nakon dana žena željela zahvaliti majci što me e, rodila. E, na kraju ovog procesa ćemo valjda stići do situacije e, koja će e, poljoprivredu učiniti ljudima privlačniju, a to, za to trebamo osigurati pošteniju cijenu za ono što ljudi proizvode. Ne tako da oni jedva preživljavaju, nego da je njihovo mentalno zdravlje nije stalno pod pritiskom. To jednostavno ljudima nije dobro. Pravilna poštena distribucija e, novca plaćanja iz ZPP-a, to je nešto što do sad nismo imali, a potrebno je u Irskoj sasvim sigurno nismo imali. Zatim plaćanje poljoprivrednicima za doprinos društvu, bilo da se radi o klimatskim promjenama, bilo o bioraznolikosti. Dakle, e, moramo govoriti o e, generacijskoj obnovi, e, a mislim da nema nijedne druge profesije koju ne bi uvrijedilo da je pitate, a zašto ne želite se time baviti? Pa, a ovdje smo u situaciji gdje je onaj ko se bavi time će na kraju tjedna imati manje manje novca nego na početku e, tjedna. E, nikog drugog, e, frizere ili bilo koga druga ne pitamo tako nešto. Jedna od stvari koju moramo postići za generacijsku obnovu je razrešiti tu situaciju. Mi sada se bavimo i ljudima koji se umirovljuju, dajemo novac ljudima koji žele ući u poljoprivredu, dakle moramo otvoriti prostor za mlađe e, poljoprivrednike i mlade e, obitelji. E, dobro je znati da se ponovo razmišlja o plaćanjima, dobro je znati da će biti više potpore obiteljskim gospodarstvima. Malo me brine ova tema o pojavi novih izazova globalnoj trgovini. Pa mi svojim trgovinskim sporazumima stvaramo, stalno stvaramo probleme. Jednostavno treba prestati potpisivati sve te puste sporazume koji izlažu riziku naše poljoprivrednike. Hvala. Htjela bih sljedeće iznijeti. Kada govorimo o novom ZPP-u, i o prihodima poljoprivrednika. Tu imamo i neke druge aspekte, dakle tu su povezana različita područja Europske unije. mi bismo uistinu se trebali pobrinuti da i izravna e, plaćanja tu budu dobro definirana, jer tu imamo velike razlike između bogatih i siromašnijih država članica, a one historijske reference je nešto što bi trebali ispitati i nakon e, nekog prijelaznog razdoblja i promijeniti. Naravno da trebamo e, pomoći mladim poljoprivrednicima E, trebali bi prestati sa kriznim pričuvama jer su oni previše nesigurne. Trebamo stvoriti određene pakete za neku pomoć recimo u sektoru mlijeka, a što se tiče nekih posebnih mogućnosti, to bi trebalo prepustiti državama članicama. Ja jesam za e, europski ZPP, i proizvode iz trećih zemalja treba e, dopustiti e, samo ako mi nemamo dostatno naših na tržištu. I ja ne mislim da trebate spominjati takozvani pozaji, ako smo dobro čuli programu u vašem izvješću. Mi bismo trebali uzeti u obzir e, ono što je odbor već rekao u pogledu e, VFO-a i tu smo dakle govorili o tim e, financijama i treba te poticaje uzeti u obzir jer mi nemamo previše vremena kako bi raspravljali o reformi zaštita okoliša, pojednostavljenje i manje birokracije. To je ono što bi bilo ključno. Je Neću se vraćati na temu hrane, klime, suvereniteta E, i slobodnoj trgovini. To su veliki problemi, no već su sada spomenuti. Ali htio bih reći nešto što još nije spomenuto, a to je povezanost proračuna i poljoprivrede. Naime, ovih se dana događa da imamo predivne prijedloge s kojima se slažem. To su prijedlozi koji su postojali u prethodnom zakonodavnom ciklusu, na primjer utvrđivanje gornjih granica e, potpora. Međutim, sada se događa da komisija e, govori o tome, a iza tome, toga se skriva cilj e, rezanja e, iznosa novca koji će se dijeliti na to. Dakle, oni ne kažu utvrdimo gornje granice zato da bismo neke druge politike bolje financirali, nego jednostavno zato da se smanji ukupan novac za ZPP. E, moramo stoga razgovarati o izravnim plaćanjima poljoprivrednicima u, prema prvom stupu, kako će se to dijeliti po državama članicama. E, kad bismo e, zadržali postojeća pravila, onda bi trebalo 30 godina proći, a da završimo, da dođemo do situacije gdje bi potpore na istoku i na zapadu bile jednake. Međutim, mi to moramo postići unutar deset godina, a ne tek za 30 godina ćemo se inače naći u ozbiljnoj krizi. Također, e, pitanje ekonomskog ciklusa. Što radite u godinama, u razdobljima krize? Ako pogledamo mljekarstvo, što se tamo događa, e, u sljedećih par mjeseci e, ćemo tamo zaglibiti u dubokoj krizi i moramo suštinski razgovarati što činiti u jednoj takvoj e, krizi, ali opet ta rasprava nema smisla ako, nemam, ako, ako nismo sigurni da ćemo imati odnosna sredstva na spolaganju. Zahvaljujem bih gospodinu Dorfmanu na svom obavljenom poslu i na e, stajalištima s kojima se slažem. E, dvije bih stvari htjela reći. Kao prvo, imamo vrlo ograničeno vrijeme, a trebamo skrenuti pažnju na ovu temu. Komisija mora to imati na umu i moramo koristiti priliku da podržimo inovaciju, razvoj tehnologije, e, i e, razvoj poljoprivrede u tom smislu. Treba e, dakle više pažnje pratiti na integriranu poljoprivredu. To je nešto što se sada razvija, što je korisno poljoprivrednicima, a nismo e, dovoljno se time pozabavili. Dakle, integrirana poljoprivreda. Hvala lijepa. Htio bih se isto zahvaliti od gospodina Dorfmana na njegovom izvješću. Ovaj model koji je e, predložila komisija, nešto što vi spominjete u izvješću, dakle mi želimo e, situacije gdje države članice mogu reagirati samo nekakvim posebnim situacijama, međutim njima treba to e, dalje stajati na raspolaganju Naravno da ova vanjska konvergencija je nešto što i dalje trebamo mm, slijediti. E, prvi i drugi stup se razlikuju i trebali biti međusobno nezavisni. Dakle, kada govorimo o toj vanjskoj konvergenciji, upravljanje tržištem u pogledu nedavnih kriza koje smo imali. Bitno je da imamo dobre mjere u pogledu sprječavanja kriza i kriznih situacija. A što se tiče prevladavanja rizika, tu moramo imati sredstva na razini Europske unije kako bismo mogli reagirati kada imamo neke veće krize. A što se tiče mlijeka i tržišta mlijeka. Tu vas upućujem na uredbu. E, gospodin Dorfan e, je zasigurno raspolaganje ako se javi još neka druga pitanja. Uzet ću obzirno što govore kolegice i kolege. Domnule președinte, foarte pe scurt, apreciem raport e, Hvala vam, vrlo ću kratko reći. E, cijenimo e, posao koji je odrađen, no gospodine Dorfman, e, članak 13. me jako brine. Govori se o izravnim plaćanjima, načinima kako će se oni obavljati, ako uzimat će se u obzir uvjeti proizvodnje i specifičnosti pojedinih zemalja i tako dalje. Ja osobno dolazim iz zemlje Istočne Europe i mi imamo mnogo niža plaćanja u usporedbi s drugim državama članicama, a e, igram, odnosno djelujemo na istom tržištu. E, to mora nam stoga postati postati cilj da uravnotežimo ta plaćanja. Naravno da treba uzeti u obzir određene razlike među državama, ali neprihvatljivo je da i nakon 2020. još uvijek postoje vrlo velike razlike u plaćanjima za zapadne, poljoprivrednike u zapadnim i u istočnim e, državama članicama. Sve ako se i svi poljoprivredni neće složiti, treba povezati e, plaćanja e, sa produktivnošću pojedinog gospodina gospodarstva. Naime, svi govorimo o tome kako previše novca trošimo za poljoprivredu, ljudi se pitaju zašto, a e, u ovom slučaju, dakle, takve povezanosti bi nestale te dileme. Neke su države e, postavljale pitanje zašto treba tako mnogo novca dati e, u poljoprivredu. Pa ako neko jede bitek i danas plaća 20 eura, to je zbog novca za poljoprivredu. Ako ćemo nakon Brexit E, možda morati plaćati 50 e, e, eura ili će morati jesti bifteke pune hormona i tako dalje. Ja mislim da je dobro što gospodin Dorfan je prihvatio određene prijedloge i komisije, međutim sad se postavlja pitanje e, može li se na evropskoj razini tako jednostavno sam primijeniti ono što mi imamo u Njemačkoj. Trebamo imati na umu da je poljoprivreda jako bitna. E, mislim da je jako bitan ovo pitanje e, degresija i vezanih plaćanja. Imamo dakle u Bavarskoj poljoprivredno dobro od 30 hektara što se u Bavarskoj smatra e, e, velikima, a unutar Europe je to već nešto malo. Dakle, vrlo je, su bitni ovi svi aspekti koje imamo u pogledu plaćanja, to su sve elementi koje moramo uzeti u obzir. Najbolje se neke stvari ipak mogu obaviti na razini države članice, a ne e, na Europi. Mislim da je dobro da se govori o prelaznim odredbama jer e, poljoprivrednicima je potrebna određena sigurnost. E, ja bih jednostavno podužio postojeći omnibus i onda bismo tu mogli dobro ostvariti naše rezultate. Hvala vam lijepa. Madame Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem gospodinu Dofmanu na ovom uravnoteženom nacrtu. Tu se radi o prihodima poljoprivrednika i to je uistinu uzeto u obzir. Postoje određeni prijedlozi u pogledu poboljšanja. Evo, što se tiče prvog i drugog stupa, tu se upućuje na to da se moraju uzeti u obzir uvjeti na nacionalnoj razini Međutim, ako sada vidimo kakva je situacija u pogledu izravnih plaćanja, onda tu postoje razlike na nacionalnoj razini. A što je onda sa e, manjim gospodarstvima? To može dovesti do nekakve pseudo poljoprivredne djelatnosti. Mi moramo e, pomoći prije svega mladim poljoprivrednicima, a šumarstvo, bioekonomija su potpuno zapostavljeni. Ti programe su vrlo važni, to je vrlo važan izvor prihoda kada govorimo o poljoprivrednicima, a kao nova država članica bih e, zamolila gospodina Dorfmana i druge da dođu u Finsku i onda možemo konkretno razgovarati o određenim temama. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I ja ću odmah preći na stvari. Nešto što je vrlo važno je e, ta pljačka u pogledu površina kada govorimo o pojedinim državama e, članicama, to je opet povezano sa aktivnostima mladih poljoprivrednika. Mi tu e, moramo iznaći jedno rješenje koje je uravnoteženo, dakle E, što je povezano dakle sa samim potporama, a opet i stvarnom aktivnošću. Moramo recimo nagraditi stvaranje dodatnih radnih e, mjesta. Tržište ima zajednička pravila, ali europski proizvođači moraju savladati iste izazove, dakle klimatske promjene, E, zaraze. Bugarska, Francuska, Rumunjska, Hrvatska, e, prostite ne Francuska nego Finska. E, tu, tu si postavljaju pitanja u pogledu subvencija. Imamo iste probleme, dakle za rješenje istih problema bi trebali imati iste subvencije. I Evropanje to očekuju od nas. Hvala vam lijepa. Hvala predsjedatelju. Moramo nagraditi poljoprivrednike, a ne ometati ih. I slažem se što ste rekli kao predsjednik odbora za proračun, poljoprivrednici igraju jako važnu ulogu čak i za druge gospodarske aktivnosti u drugim sektorima. Pogledajmo okvirno direktivu o vodi, za ptice, sva ta pitanja su jako važna, a poljoprivrednici i tome doprinose i potrebno nam je više dosljednosti e, u tim sektorima. E, gospođa Mekonik, da želimo više hrane, više proizvoda, ali moramo osigurati da poljoprivrednici dobiju novac koji zaslužuju i moramo sve to pomiriti. Kad govorimo o ZPP-u, slažem se sa obiteljskim e, poljoprivrednim gospodarstvima, multinacionalke će preživjeti, a mi moramo osigurati da ruralni razvoj bude moguć i da poljoprivreda i dalje bude moguća. Ovo se može povezati s drugim područjima i koristiti novac na taj način. Razgovarali smo o stupovima prvom i drugom u mojoj državi pitaju se što će se dogoditi s time i mislim da je vrijeme da počnemo nagrađivati poljoprivrednike za njihov trud, a ne ometati ih. I moramo to promatrati iz šire perspektive, ali mislim da sada zaista jesmo na jednom raskršću. Ovdje je uistinu obavljen velik posao, ja to vidim. Međutim, moramo još malo poraditi na tome kako bi dobili uistinu dobar rezultat. Ja puno razgovaram s poljoprivrednicima i oni mi više toga govore. S jedne strane vide tu tendenciju ka renacionalizaciji i mi vidimo da taj jaz između država članica je sve veći i da se on ne zatvara i tu ne smijemo više griješiti mi se moramo pobrinuti da na tržištu gdje imamo iste konkurentske uvjete e, se usklade isto tako i e, potpore. E, još nešto što nije opravdano. Nije dobro da ljudi iz istočnih zemalja pomažu pri žetva ili pri recimo branju e, jagoda na zapadu, a ne mogu raditi na svom vlastitom gospodarstvu. Dakle, moramo te razlike nekako ukinuti. A točka 13 nije ispravna, to je nešto što se uistinu mora korigirati. ako bi trebali stvoriti iste uvjete, onda trebamo reći kako i doći do toga. Moramo jasno i glasno reći da e, davanje podrške poljoprivrednicima mi pomažemo i potrošačima. Jer kako se stvara cijena u nekoj trgovini? Hvala vam lijepa apreciez eforturile depuse de domnul Dorfman uh, privind acest raport. Hvala. Uh, hvala gospodinu Dorfanu na ovom izvješću. Mislim da je izvješće jako dobro, ali slažem se s kolegom vezano za izravna plaćanja i činjenicu da to treba uravnotežiti između država članica kako bi se uklonile društvene i ekonomske razlike i mislim da bi izravna plaćanja trebalo raspodijeliti na pošten način između svih država članica. Također, trebali bismo razgovarati o činjenici da su pred Europom e, jako, jako važan izazov, a to je starenje populacije i mislim da je ključno podupirati mlade poljoprivrednike. Mislim da je to prioritet ZPP-a nakon 2020. Nešto se i činilo u tom smislu, ali daleko smo od toga da obnova generacija bude sigurna i to ima negativan učinak na sva naša gospodarstva. Trebaju nam novi i jednostavni instrumenti za podršku mladima koji se žele preseliti na ruralna područja, koja žele, koji žele modernizirati e, svoja gospodarstva i otvoriti nova poljoprivredna gospodarstva, treba ih prilagoditi novim tehnologijama i moramo podržavati poduzetnike kako bismo generirali prihode iz agroturizma i to bi naravno podržalo i promicalo razvoj ruralnih područja, moramo poticati tu i infrastrukturu i druge usluge. Bez tih usluga teško je uvjeriti mlade da se presele na selo i da tamo osnuju obitelj i započnu poljoprivredna gospodarstva. Gospodina Migines, hvala. Bilo je zanimljivo slušati različita mišljenja ovdje Poslala sam Herbertovo izvrsno izvješće e, sedam različitih organizacija u Irskoj i oni nisu se slagali o ovom pitanju. E, a opasnost s ovim izvješćem je da ćemo ga prepraviti do smrti i nakon mnogo vremena i mučenja i rasprava s vijećem ćemo izgubiti mnogo od onoga što želimo. I želim da napravimo korak unatrag jer ovo je emocionalno pitanje, potrebna nam je bolja perspektiva o tome što mislimo pod obiteljskim gospodarstvom. Neki imaju viziju kao da je to sunčano mjesto gdje kokoši pasu na otvorenom, ali postoje velike razlike između država članica. Što se tiče kepinga i ovih plaćanja, dobivamo time više nego što imamo danas, ali tko treba odlučiti? Dakle, država članice ili Europska unija? Na to treba odgovoriti. Govori se i o mladim poljoprivrednicima. Mislim da smo prije napravili dobar posao za, za mlade poljoprivrednike, ali možda treba učiniti i više. Potrebna je neka schema za umirovljenje. Postoje tu i druga važna pitanja i želim čuti predlog komisije o lancu opskrbe hranom jer to je veliko pitanje za poljoprivrednike ali najviše me zabrinjava to da ćemo ovo izvješće toliko izmijeniti da nećemo dati jasan signal komisiji i zbog toga oni možda odluče ignorirati našu perspektivu. Sam, sam željela upozoriti vas na to i hvala Herbertu. Pa nadamo se da zakonodavni prijedlog o lancu opskrbe hranom, da će on biti spreman u travnju, kao što je bilo obećano. Gospodin Najel iz komisije, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Hvala što ste mi dali riječ ovako kasno već na večer. Pozdravimo izvješće gospodina Dorfmana, mislim da je to jako dobar temelj i jako dobar input za naš e, posao na zakonodavnim prijedlozima. Koliko vidim, ovo ono odražava i naša razmišljanja kao što stoji u komunikaciji komisije iz e, studenog. E, novi model dostave je jako važan, samo želim nešto objasniti. Ovaj model pokriva oba stupak ZPP-a, dakle izravna plaćanja i ruralni razvoj i to treba planirati kao jednu cjelinu kako bi bili dosljedni i kako bismo osigurali da to funkcionira. Dvije velike stvari koje nas zabrinjavaju. Prvi je rizik od renacionalizacije ZPP-a, a drugi se tiče regionalizacije. Nije naša namjera red nacionalizirati ZPP i ovaj model neće dovesti do toga. Ono što imamo na umu je da ćemo imati dovoljne zaštitne mjere na razini Europske unije da se osigura da ova poljoprivredna politika zaista ostane zajednička. Vidjet ćemo da imamo zajedne ciljeve, zajedne indikatore kako ispuniti te ciljeve na europskoj razini i to će samo po sebi biti snažna poveznica za ZPP, ali nećemo ostati na tome, imamo osnovne zahtjeve koji su potrebni i osigurat ćemo da postoji robustna upravljačka struktura koja će osigurati provedbu ZPP-a na terenu kao što i sada i je u gotovo svim državama članicama. Mislim da imamo jako dobar paket i da će ova zajednička poljoprivredna politika zaista ostati zajednička. Što se tiče regionalizacije, čuo sam da postoji zabrinutost da ovaj novi model će Dakle, ako država članica odluči zadržati taj pristup da se prvi stup planira na nacionalnoj razini, a drugi na regionalnoj, to će biti moguće i kompatibilno s ovim modelom. I kada sastavimo prijedlog, osigurat ćemo da se to u njemu odražava i da se ne intervenira u ovlasti država članica. Tri stvari koje želim brzo spomenuti. Mislim da što se tiče sadržaja svi dijelimo isto mišljenje, treba podržati e, generacijsku obnovu i mlade poljoprivrednike. Također se spominje i upravljanje rizikom. Samo želim još nešto dodati, a to je da smo sada odobrili alate za upravljanje rizikom u drugom e, stupu kao dio omnibusa o kojem smo pregovarali prošle godine i moramo osigurati da alati za upravljanje rizikom budu na raspolaganju i u prvom stupu i da budu učinkoviti. I zadnje, što se tiče sadržaja vezana za novu okolišnu arhitekturu, čuo sam određene kritike što se tiče ekologizacije i spominjanje revizorskog suda. Mislim da ovo što je u komunikaciji već odgovara na ovo izvješće revizorskog suda o ekologizaciji u smislu da smo naučili lekciju i da je potrebno revidirati sustav da nemamo dva sloja već tri sloja već samo dva i to će biti obvezno za sve poljoprivrednike u Europi zatim fleksibilni dobrovoljni sustav koji se može planirati za prvi i drugi stup koji daje državama članicama fleksibilnost da dizajniraju mjere koje odgovaraju njihovim lokalnim potrebama. Tako ćemo poboljšati performanse arhitekture ZPP-a koje kao što ste vidjeli iz komunikacije je jedan od naših velikih prioriteta. Primio sam na znanje da ste mnogi od vas spominjali proračun i potrebu za dovoljnim sredstvima. Kao što ste rekli, komunikacija to ne spominje, ali ima dobar razlog za to. To je vezano za VFO i taj prijedlog će komisija dati 2. svibnja, dakle potrebno je malo pričekati da imamo tu osnovu kako bismo mogli raspravljati o proračunu. Zadnje, pitanje rokova. Komisija planira predložiti zakonodavni prijedlog na kraju svibnja, a odbor Agri namjerava izglasati izvješće do 17. svibnja, to će biti na vrijeme i onda ćemo imati mogućnost uzeti u obzir vaše stavove kada budemo finalizirali naš zakonodavni prijedlog u komisiji. Već mnogo toga smo saznali iz rasprava koje smo održali i vidjet ćemo završnu sliku za nekoliko tjedana i komisija će naravno uzeti vaše stavove u obzir kad budemo finalizirali naš prijedlog u komisiji. primio sam na znanje ono što su neki od vas rekli vezano za potrebu za jednim prijelaznim periodom. Svi znamo da kada su zakonodavci usvoje nova pravila za ZPP, državama članicama će biti potrebno određeno vrijeme, vjerojatno više nego zadnji put, kako bi sve to proveli na terenu, jer ovaj novi model je nov i države članice moraju to prilagoditi i moramo dakle osigurati da države članice dobiju dovoljno vremena kako bi vidjeli koja su pravila i kako bi prilagodili svoje sustave. Dakle, tu moramo osigurati da se ne provede na brzinu, već da se provede kako treba, kako bismo isporučili konkretne rezultate koje želimo. Hvala. Gospodin Dorfman. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Prvo bih se zahvalio. Moje dojam da smo imali vrlo konstruktivnu raspravu večeras puno zanimljivih i dobrih prijedloga i tu bi se svima želio zahvaliti. Sad, naravno da ne mogu odgovoriti na preko 30 javljanja za riječ, stoga bih ja to sve iskratio jer je dosta i kasno već. Ja mislim, a pomalo sam to i čuo od drugih kada govorimo o novom modelu ostvarivanja cijena, ne bi trebali od početka se nekako već zatvoriti prema tom modelu. Dakle, kad danas govorimo o Europskoj uniji država članica, Dakle, ono što se dogodilo u odnosu, e, da je sve za sada bez e, e, birokracije, da je sjajno. Dakle, ako će nas taj model dovesti do nečega boljeg, zašto ne? Međutim, E, taj novi model ostvarivanja cijene je nešto čime ćemo se morati pozabaviti i to kroz različite aspekte. Da li će to uistinu dovesti do pojednostavljenja ili ćemo e, samo prebacivati nadležnosti s jedne razine na drugu? Hoće li to dovesti do određenih, e, određenog kažnjavanja i tu su i kolege već govorili o tome. Nadalje, ovo izvješće koje sam ja napisao uopće nije nešto što je potpuno. Naravno da tu ima stvari koje sam ja zaboravio, to sam si posvijestio tijekom ove rasprave. Naravno to su stvari kao što su šumarstvo, mm, kao što su ultraperiferna područja, mm, isto tako neke daljne teme i naravno da su to sve važni aspekti i to ćemo pokušati ugraditi u ovo izvješće i siguran sam da ćemo u tom pogledu i dobiti određene amandmane e, a koje ćemo ja i izvjestitelji u Svijeni rado onda preuzeti. E, čuo sam i to da u pitanju zelene arhitekture bi trebali biti nešto jasniji i tu sam pokušao opisati jedan model na Može bih to mogao učiniti na još jasniji način što se tiče kolege Jara. Uvijek možete stvari čitati onako kako želite, međutim ja nisam napisao da keping i degresivnost bi trebali biti u nadležnosti država članica. Ja sam dakle napisao, dakle kad govorimo o općem stanju, dakle da bi samo možda keping trebao biti nadležnosti država članica. E, mislim da je to i drugima bilo jasno. Naravno i evo nadalje svjestan sam toga da e, kolege su s pravom govorili sa stajališta svojih država članica, dakle kad govorimo o podjeli sredstava, mm, tu ćemo imati jednu veliku raspravu još. Želio bih naglasiti ono e, što smo čuli pred kraj od kolegice Megines ne bi trebali sada e, ovo e, izvješće zasuti sa raznim e, milijunima amandmana, ali slažem se, trebali bi sada pokušati doći do par važnih e, točaka, a puno toga je tu sada rečeno. Treba vidjeti jednostavno gdje je većina samo onda će izvješće uistinu imati smisla jer moramo imati jasno stajalište, e, to će biti jedan signal prema komisiji, dakle da se te stvari shvate na taj način, ako onda to komisija eventualno ne učini, onda mi e, imamo svako pravo, dakle svaki zakonodavni prijedlog unesti stvari kako mi smatramo da je bitno. Dakle, tu je jedno važno načelo da u važnim pitanjima moramo imati jasno stajalište, Mm, ne trebamo sad sve živo unijeti u izvješće i onda na kraju se izgubimo u e, detaljima. I zaključno još što se tiče samog e, vremenskog plana, mislim da smo e, svi svjesni toga kolike će to biti teško, gotovo nemoguće ovu reformu zaključiti unutar ovog mandata ali trebali bi nekako pratiti taj cilj, e, raditi na tim zakonodavnim prijedlozima i doći do određenog glasanja. Ako nećemo pratiti taj cilj, e, onda možemo prestati raditi od ljeta pa nadalje. Možemo reći da to uzalud radimo. Dakle, ako ne možemo doći do nekakvog zajedničkog e, stajališta, onda naši nasljednike baš i neće biti briga što mi sad e, učinimo dakle, u drugoj polovici 2018. Dakle, to je bio moj cilj e, da ovo izvješće predstavim u kratkom vremenskom razdoblju i tu vas e, molim i barem možda usmeno da se komisija veže dakle da čim parlament glasa da dobije zakonodavne prijedloge, dakle tu e, sada ne govorimo o, odboru, već govorimo o glasanju na plenarnoj sjednici, jer e, to onda izražava e, završno stajalište parlamenta. Hvala vam lijepa. Dame i gospodo, Potrebne su mi još dvije i pol minute. Fleksibilnost, da, e, tu se ne radi o renacionalizaciji. Mi imamo ovaj novi model ostvarivanja cijena, e, gdje naravno sve treba biti pod kontrolom kako bi se držali našeg e, načela tržišnog natjecanja. Naravno, imamo manja gospodarstva. 30% bi trebalo biti pokriveno kroz e, prvi stup. E, tu je isto tako bitno takozvani cross compliance, dakle unakrsna usklađenost. Ja sam siguran da će države članice to moći razumjeti. Inovacije, naravno da su one dobre za održivu poljoprivredu, ali dobre inovacije e, su ono što je bitno, digitalizacija, neka druga rješenja. Ovo je sad jedna nova era za poljoprivredu i uistinu će to pomoći u razvoju naših e, ...gospodarstva. Moći ćemo se boriti protiv različitih bolesti, procijeniti kakva je situacija u pogledu zdrava zdravlja bilja. Imamo i pitanje generacijske obnove, e, fer prihoda, ali bitno je dakle da se tu ne radi samo o poljoprivrednicima, tu se radi o potrošačima, o okolišu, svima koristi ako imamo niže cijene a politička volja će biti bitna kada govorimo o ovom vremenskom rasporedu. I vi ste uistinu doprinijeli tome, puno ste napora uložili, imamo uredbu Omnibus, što je vrlo dobro rješenje. Tu omogućavaju nove promjene, ne moramo sad ponovno izmišljati ZPP, e već samo e, poboljšati određene sustave i zamolio bih e, sve kolege e, da ulože što je moguće manje amandmana. Komisija isto tako sluša našu raspravu. Ne moramo sad imati nikakva gotova rješenja. Vi znate koje su vaši ciljevi. Molim vas, e, prenesite ih e, i vi u vaše zakonodavne prijedloge u komisiji. Vi znate koje je sad naše e, stajalište i možda će novi parlament i nova komisija to preinačiti. Ne znamo što će učiniti Do 19.3. treba predati amandmane. 19.3. nećemo držati sastanak odbora. Dakle, molim vas, provedite taj dan na tome da usavršavate vaše amandmane kako bi ih mogli podnijeti što je moguće boljem obliku. A 20. ćemo držati sastanak e, odbora. Zahvaljujem svima, imamo još nešto malo vremena na raspolaganju. Zahvaljujem prevoditeljima i svima ostalima, želim vam ugodnu večer i zahvaljujem još jedan puta izvjestitelju i svim izvjestiteljima u Sjeni. Hvala lijepa.